Good morning, Dobro jutro kolege. Počinjemo sa naš sastanom, naš, sastankom našeg odbora. I prvo moramo usvojiti dnevni red. Da li ima promjena? Ako nema, kao što vidim da nema, onda je dnevni red usvojen. Druga točka dnevnog reda su objave predsjedatelja. Mi želimo ovdje pozdraviti gospođu i zastupnicu iz ECR-a koja je se pridružila našem odboru kao zamjenski zamjenik. Danas je inače vrlo važan dan za Portugal jer je Joao Termentes, naš potpredsjednik, danas slavi rođendan pa želimo čestitati našem potpredsjedniku iz Portugala. Dakle, dragi kolege, sada Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je elektronsko glasanje. Jeste li spremni? Imate svoje kartice za glasanje. Pa počinjemo s našim elektronskim glasanjem. Prvo glasamo o izvješću o vanjskoj strategiji Europske unije, odnosno našem putu prema toj vanjskoj strategiji protiv e, prijevremenih i prinutnih e, brakova. Sljedeći koraci koje valja poduzeti. Izvjestiteljica je Daniela Juto. Kompromis osmi koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Zatim amandman 45. za, protiv, suzdržan i usvaja se. Amandman 46. za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 52. To je glasanje u dijelovima. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Zatim amandman 48. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 51 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 63. za. Protiv. Suzdržani. Trebamo provjeriti amandman 63. Dakle, glasanje je otvoreno za provjerno. Zatvoreno glasanje. Usvaja se, oprostite, kolege, ali očito smo se malo zbunili kod prebrajanja dignutih ruku. Zatim prelazimo na amandman 91. u dva dijela. Prvi dio koji je za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Moramo provjeriti. Amandman 91. drugi dio, glasanje je otvoreno. Sada je glasanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 89. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 71. od dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Drugi dio tko je za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 12. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amantman amandman 78 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 69 od dva dijela. Prvi dio od koje za? Protiv. Suzdržani. Mislim da je odbijen, ali ovo bih molila da provjerimo. Dakle, amandman 69 je prvi dio. Otvoreno je glasanje. Sad je zatvoreno. Odbija se. Amantman 69. Pardon. Aha. Znači ne treba nam onda glasanje o drugom dijelu, nego prelazimo na amantman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 72. za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 73. za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 13. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 14. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 97 za. protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 72 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 80 za. Protiv Suzdržani usvaja se. Kompromis 15. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 76. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 77. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Kompromis 16. za. Protiv suzdržani, usvaja se. Amandman 81. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 95. dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 55. s usmenim amandmanom, tko je za, protiv, Suzdržani usvaja se. Amandman 90 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 93 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 94 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 99 s usmenim amandmanom za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 49. prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 53. U četiri dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, Suzdržani usvaja se. Treći dio za. Protiv. Suzdržani. Moramo ovo provjeriti. Glasanje otvoreno. Za treći dio. Sad je zatvoreno glasanje. Usvaja se. Amandman 53. Dio četvrti. Za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 87. Dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. E, amandman 100. Za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 47. Prvi dio, prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 101. za, protiv, suzdržani, usvaja se. 82. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sad prelazimo na uvodne izjave. Kompromis prvi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis dva za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Kompromis treći za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis četvrti za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis peti za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis sedmi za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 23. u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani usvaja se. Kompromis šesti za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 24. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36 s usmenim amandmanom za, protiv, i usvaja se. Amandman za, osmi za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 18 za, protiv, Suzdržani usvaja se. Amandman 43 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 34 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 7 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 15 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 16 za. Protiv. Suzdržani odbija se.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 41. za, protiv, suzdržani, usvaja se. A sada ćemo elektronički glasati o čitavom e, i mišljenju i glasanje je otvoreno. A sada je glasanje zatvoreno. Usvojeno je. Usvaja se. Čestitamo Danijeli Ajuta i svim sjenama. Hvala. A sada prelazimo na sljedeće glasanje. Sljedeće glasanje je o nacrtu mišljenja o praćenju primjene prava Europske unije tijekom 2016. I izvjestiteljica za mišljenje je Marijana Petir. Počinjemo s glasanjem. Amandman 43. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 34. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 36. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis treći za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 42 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 44 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 45 za, protiv, suzdržani, moramo provjeriti ovo. Dakle, amandman 45. Glasanje je otvoreno. Sad je glasanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 46 za, protiv. Dakle, još jedan puta, tko je za 46? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Još jedan puta provjeravamo. Dakle, provjeravamo amandman 46 glasanje je otvoreno. A sada je glasanje zaključeno. Usvaja se, oprostite. Sada prelazimo na 47. amandman za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 48. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 49. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 50. za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 51. za. Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 52. za. Protiv. Suzdržani. Ovo moramo provjeriti. Dakle, amandman 52. Provjeravamo. Glasanje otvoreno. Glasanje zatvoreno. Odbija se. Amandman 53. za. Protiv. Suzdržani. Molimo, provjerimo. Amatman 53. glasanje otvoreno. Sad je glasanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 56. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda amandman 56. provjeravamo. A glasanje je otvoreno. Sad je glasanje zatvoreno. Usvaja se. Amandman 9. za. Tko je za amandman 9? Protiv? Suzdržani? Molimo provjeru. Amandman 9. Glasanje je otvoreno.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 Suzdržani molimo da provjerimo amandman 15. Glasanje je otvoreno. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 16 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 17 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 18 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Provjera. Dakle, provjera 18. amandmana, otvoreno glasanje. Sad je zatvoreno. Usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 22 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 23. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 24. u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25. za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 26. za,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 ovo moramo provjeriti. Amandman 29 je glasanje otvoreno. A sad, sada je glasanje zatvoreno. Adopted. Usvaja se. Kompromis. Kompromis 2. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 31. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 32. Za. Protiv suzdržani, odbija se. Provjerit ćemo 32. Otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada na amandman 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Samo bih pitala možemo li glasati zajedno za amandmane 2 i 8. Da. Dakle, amandman 2 do amandmana 8 za, protiv, suzdržani, usvajaju se. Sada ćemo elektronski glasati za cijeli nacrt mišljenja. Otvaram glasanje. I zatvaram e, glasanje. Usvojeno. Čestitke izvjestiteljici Marijani Petir. Hvala lijepa. Prelazimo na sljedeće glasanje. Točka 5 na dnevnom redu, kršenje prava autohtonih naroda u svijetu, uključujući jagmu za zemljište. Usvajanje nacrta mišljenja, izvjestitelj je Florent Marcalesi. Jeste li spremni za glasanje? Kompromis 1. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 15. Za? Amandman 15. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 16. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 17 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 17. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 18 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 21 za, protiv, suzdržani, Provjerit ćemo amandman 21, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 30 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usva se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 35 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 36 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 37 za, protiv, suzdržani, Odbija se. Amandman 38 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. Amandman 38. Otvaram glasanje. I sada zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 39 za, protiv, suzdržani, usva se. 42 dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvase, se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvase, se, kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvase, se, kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvase, se, Provjerit ćemo kompromis 4. Otvaram glasanje. I zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 47 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 48 za. Protiv suzdržani, usvaja se. Kompromis 49 u dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 52 za, protiv, suzdržani, u se. Amandman 53 za, protiv, suzdržani, usva se. 55 za, protiv, suzdržani, u se. Amandman 56 za, protiv, suzdržani, u se. Amandman 57 za, protiv, suzdržani, u se. Amandman 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za. Provjerit ćemo 58. Dakle, otvoram glasanje za 58. Zatvoram glasanje. Odbija se. 59 za. Protiv. Suzdržani. Provjerit ćemo i 59. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Amandman 60 za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 1 u dva dijela. Prvi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Drugi dio za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 2 za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 Amandman 8 za, protiv, suzdržani, usva se. Amandman 9 za, protiv, suzdržani, usvase. se. Amandman 10 za, za, protiv, suzdržani, usvase. se. Sada ćemo glasati o cijelom nacrtu mišljenja s izmjenama. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Čestitke izvjestitelju Florentu Marsalesiju. Hvala lijepa. Dakle, ovo je bio kraj elektronskog glasanja. Sada imamo točku razno. Samo bih vam željela reći da je naš sljedeći sastanak 25. travnja ujutro od 9 do 13 sati. I sljedeća točka je mreža za promicanje načela jednakosti spolova, razmjena gledišta. Počet ćemo s tom točkom u 10 sati. Sada imamo pauzu do 10 sati. Hvala.